u određena mjesta. Ne bude li prigovora, ta će se imenovanja usvojiti. Dve pisane rasprave potpisala je većina europskih zastupnika. Broj 26 iz 2016. gospođe e, Gentile e, kao i 26 drugih zastupnika o e, plučnoj fibrozi pisana izjava 48 2016. godine koju potpisuje 12 zastupnika o organima, o trgovini organima u Kini. E, ta će se e, izjava upisati u zapisnik.